Good afternoon, večer, dragi kolege. Mislim da ćemo sad započeti. Ja ću govoriti na španjolskom, prema tome ako trebate prijevod, e, pripremite se. Dakle, još jedanput. Dobra večer svima. Jako mi je drago da smo se večeras okupili, a isto tako bih se htjela zahvaliti povjerenici Jurovoj na njenoj spremnosti da nam se danas pridruži u našem odboru. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako ste suglasni, ako ste suglasni, dakle jeste, onda je, se to smatra usvojenim. Sljedeća točka dnevnog reda je rasprava sa gospođom Jurovom. U 21 smo predvidjeli glasovanje, pa bismo onda mogli isto tako i sve ovo što se tiče razrješnica u vezi našeg proračuna, to bismo mogli staviti prije. Dakle, malo promijeniti redoslijed točak kako se slažete. Zatim, mi smo vam ovdje pripremili čitav niz informacija koje vam vani stoje, koje nam je izradio Institut za pitanje ravnopravnosti spolova i uglavnom se odnosi taj kompletan pozadinski materijal na pitanje donošenja odluka i kako to izgleda recimo kod prioritetno ženskih poduzeća i općenito u odnosu na pitanje glas, ravnopravnosti spolova. Dobro, a sada bismo se vratili dnevnom redu da još jedanput zahvalimo povjerenici Jurovoj što nam se pridružila. Dakle, prvo će gospođa Jurova govoriti o ovim glavnim, najbitnijim pitanjima i prioritetima, političkim prioritetima u komisiji u području ravnopravnosti spolova. Nakon toga ćemo imati prvu rundu javljanja za riječ, dakle izjava i to će prvo dati naši naši koordinatori, a nakon toga će gospođa Jurova odgovoriti pa ako budemo imali još vremena imat ćemo još jednu rundu diskusije, odnosno vaših priloga a sve će ovisiti o vremenu jer gospođa Jurova se mora vratiti na plenarnu sjednicu tako da ova druga runda u kojoj se vi možete još slobodno javiti za intervenciju ona ovisi o vremenu i zato bih ja svaku intervenciju vašu ograničila na tri minuta, tako da imamo barem teorijske šansu doći do riječi nakon naših nakon naših koordinatora, a sada riječ dajemo gospođi Jurovoj. Gospođo predsjedavajuća i e, časni za zastupnici, vrlo sam sretna što sam ponovno s vama jer uvijek je to dobra prilika pogledati i napraviti jednu malu reviziju našeg napretka što ćemo prvo sad učiniti da vidimo koliko smo napredovali 2015. i dati kratak pregled onog što planiramo za 2016. Gospođo predsjedavajuća, ja se zaista moram ovdje ispričati što se moram vratiti na plenarno jer moram tamo zamijeniti svoju bolesnu kolegu i to nije tako bilo planirano, ali evo ja se još jedan puta ispričavam. Dakle, ja vam želim ovdje dati nekoliko riječi u uvod o tome kako je izgledala e, kako je, su izgledali politički prioriteti u području ravnopravnosti spolova što smo mi objavili prije nekoliko mjeseci i kako smo zapravo tijekom našeg mandata predvidjeli strategiju za izjednačivanje spolova do 2019. Ali da budemo na čisto. Komisija ostaje obvezna na tome da će promovirati ravnopravnost spolova kao što smo mi to u svešem programu 2016. objavili. Strateški angažman je zapravo nastavak rada trenutne komisijne strategije na području ravnopravnosti spolova do 2019. Znam da su mnogi od vas, 2010. do 2015. da mnogi od vas bi više voljeli jednu komunikaciju koju bi kolege povjerenika izdao, ali vjerujte, pitanje ravnopravnosti spolova nije nimalo manje važno i ja sam posebno ti je to postalo manje važno nama. Mi smo za to apsolutno opredjeljeni i to ostaje u našem prvobitnom fokusu. Tijekom svoje strategije sam vidjela previše strategija sa previše riječi, previše deklaracije, premalo akcije i premalo napretka. Prema tome ne bi stvar trebala biti bitna za ravnopravnost spolova ako da li ćete vi dobiti jedan radni dokument ili komunikaciju u vezi onog što komisija radi na tome to ostaje naš prioritet. Dakle, u toj našoj strategiji 2015. smo zapravo priorizirali one stvari koje su i danas vrlo bitne i da vidimo što smo do proteklih mjeseci uspjeli realizirati uključujući i vaše doprinose. I sve to gdje smo uspjeli zapravo samo potvrdilo da mi nastavljamo raditi na tim prioritetima što naravno usklapa i u Europski pakt o ravnopravnosti spolova koji se nastavlja do 2020. Prema tome strateški angažman se fokusira na sljedećih pet prioritetnih područja. Povećanje, sudjelovanje žena u tržištu rada i jednakost ekonomske neovisnosti, zatim smanjenje razlike u plaćanju, mirovinama i tako dalje, zatim borba protiv siromaštva među ženama. Treće, promoviranje jednakosti između muškaraca i žena kod donošenja odluka, četvrta borba protiv nasilja i zaštita žrtava i peto promoviranje ravnopravnosti i pravno žena diljem svijeta. U strateškom angažmanu mi smo odredili ciljeve za svako od tih područja, identificirali više od 30 konkretnih e, mogućih akcija. To je naravno sadržalo i jedno obećanje koje su dali svi povjerenici da će to i realizirati. Dakle, pitanje ravnopravnosti, uključivanje ravnopravnosti spolova u sva područja našeg djelovanja ostaje i dalje jednim od glavnih prioriteta politike Europske komisije. Mi ćemo u svakom slučaju tu politiku uključiti u sve naše politike kao i u programe za financiranje iz europskih sredstava. Što se tiče rasporeda vremenskih indikatora, strateški angažman definira jedan temelj izmijenjeni scenarij o tome kak, odnosu na koji će se svaki budući napredak mjeriti. U, što se tiče ekonomske nezavisnosti i ravnopravnosti muškaraca i žena, mi želimo u svakom slučaju povećati ženski udjel na tržištu rada, njihovu zaposlenost kao i smanjiti razliku između plaćama. Naravno, zatim želimo se pozabaviti pitanjem kako će se izjednačiti situacija zaposlenih roditelja, a nakon toga ćemo izvršiti evaluaciju direktive o socijalnoj sigurnosti, promoviranje ženskog poduzetništva, a i bavit ćemo se barijerama koje se postavljaju ženama, migrantima, kada se pokušavaju integrirati u tržište rada. Ja apsolutno pozdravljam inicijativu Europskog parlamenta koja se odnosi na vanjske faktore koji stvaraju barijere za ženske poduzetnike koju ćete usvojiti nakon ove naše razmjene mišljenja. Zajedno s kolegicom Marijanom Tyson, prvim potpredsjednikom predsjednikom Timmermansom i potpredsjednikom Dombrovskim, mi smo već e, zapravo inaugurirali naš plan i naše ciljeve kao i glavne elemente ove nove inicijative, a to su jak i ambiciozan paket obvezujućeg i neobvezujućeg zakonodavstva na području e, svih mogućih porodiljskih dopusta bez obzira bilo to za majke ili e, očeve kao i bolovanje za njegovanje ostalih slobodnih dana. Zatim drugo, želimo ojačati fleksibilnost radnog vremena. Zatim bavimo se pristupom i kvalitetama svih mogućih institucija za skrb za djecu i zatim veće podjelu obaveze između muškaraca i žena i izvan radnog mjesta kao jačanje dakle ravnopravnosti spolova u svim područjima. Kao što ste vidjeli mi smo pripremili e, taj dokument e, koji ćemo predstaviti i treba ga usvojiti. Ja vas pozivam na, da sudjelujete u konsultacijama o tom našoj strategiji, našoj inicijativi koja to traje konsultacije do veljače iduće godine. A, jako sam dakle zainteresirana čuti vaše ideje o tom važnom paketu pogotovo prijedlozima glede ekonomske neovisnosti. Što se tiče direktive o ženama u upravnim odborima, to je područje gdje moramo posebno se aktivirati kako bi promovirali jednakost kod donošenja odluka i želimo da se dakle ta direktiva E, poboljša i da izmijeni revidira utoliko što ćemo imati jednu, e, jedan zagarantirani minimum broja žena u upravnim i nadzornim odborima što će onda ovisiti naravno kako će koja zemlja to implementirati. U svakom slučaju na taj način ćemo popraviti ravnopravnost spolova kod donošenja odluka i to kako u politici i gospodarstvu ali tako i u znanosti i istraživanju. U tome surađujem vrlo usko sa svojim kolegama iz kolegija povjerenika i njihovim službama. Naši napori moraju se zaokružiti prikupljanjem podataka, da obraditi i zatim dalje mm, podijeliti i to naravno glavni izvor zato će nam biti institut za pitanje ravnopravnosti spolova. Inače, zbog pozicije deset zemalja članica nismo uspjeli postići usklađeni zajednički pristup na zadnjem Epskom vijeću, dakle vijeću ministara koje je nadležno za naša pitanja, ne mogu sakriti svoje razočaračarenje što nismo tu postigli nikakav napredak, unatoč svim naporima komisije. Zemlje članice su imali dovoljno vremena, ali onda su se tu naravno pojavila pitanja supsidijarnosti u kojoj mjeri su one nadležne za to i željeli su zadržati isključivo svoje nacionalne zakone i propise na tom području. Ja doista sam bila vrlo jasna da je to vrlo važan prijedlog i mi ćemo, razočarni smo što to nije uspjelo i sad ćemo pod nizozemskim predsjedanjem pokušati još jedan proboj s time i to pomaknuti se. To je dio našeg programa za 2016. Europske komisije i ja ću učiniti sve što ja mogu kako bi o tome uspjeli. Nadalje, naš cilj je smanjiti i dalje trajno i veliki e, jaz, dakle veliku razliku između u plaćama i mirovinama muškaraca i žena. To je naravno usko vezano za barijere koje se postavljaju zemljama, ženama na tržištu rada. Kako bi naša načela zapravo proveli u realnost, mi ćemo u svakom slučaju pojačati, revidirati, u tom smjeru pojačati našu direktivu o jednakim uvjetima zapošljavanja, kao i što ćemo kao što ćemo i razmisliti o konkretnom nastavku rada o onom, na ono što smo napravili 2014. u vezi razlika u plaćama i ja ću vam i te naše preporuke koje su mi ćemo ih dakle ažurirati i proširiti. Nadalje ćemo nastaviti povećavati digitalne vještine među ženama i djevojkama i inače ćemo općenito pojačati svaku vrstu edukacije kod ženske djece. Posebno ćemo pri tome zagovarati, promovirati, podržavati njihovu daljnju edukaciju na sektoru informatičkih tehnologija. Zajedno sa kolegicom Tyson smo se posebno bavili s tom razlikom u plaćama i nadamo se da ćemo zajedno sa zemljama članicama razviti indikatore kako bismo mogli nadzirati daljnji razvoj tog suzbijanja te velike razlike. Ja sam proljetos govorila već u parlamentu kako je to i dalje naš veliki prioritet, naime borba protiv nasilja u obitelji protiv žena. Komisija pokušava zatim osigurati jaču potporu žrtvama i pristup pravosuđu promijeniti kompletno stajalište, mentalni sklop i poboljšati pristup svim nužnim službama i podići općenito razinu svijesti u stanovništvu na to. Mi ćemo isto tako dakle promovirati i zagovarati ratifikaciju Istanbulske konvencije u svim članicama. Nadalje ćemo se baviti i žrtvama i popraviti u suradnji sa Eurostatom i ovim EIGE-ovom institutom za ravnopravnost spolova uopće prikupljanje podataka o takvim situacijama. Nadalje bavit ćemo se isto tako i pitanjem genitalne oskrnavljenja kod žena i pogotovo svim profesionalno zainteresiranim i nadležnim za to pitanje ćemo se s tim intenzivnije pozabaviti. Nadalje promovirat ćemo ovo sve naše politike u vanjskim odnosima zajedno sa UN-om ćemo unuti smo u agendi za održivi razvoj za dvije, do 2030. uključili upravo sve ove naše pitanja politike jer je bitno da osiguramo koherentnost između unutarnje vanjske politike Europske unije na tom području na svim razinama. Nadalje mi ćemo jasno popraviti upravo kroz te vanjske odnose Europske unije kroz te našim vanjskim odnosima ćemo i popraviti naše ciljeve i zapravo jačati naše ciljeve koje smo usvojili za do 2016. a što o čemu je govorila i kolegica i potpredsjednica Europske unije visoka predstavnica Mogherini. A sada da se vratimo još na financiranje. Kako bi ostvarili naše ciljeve vrlo je važno da osiguramo relevantne izvore financija. Strategija nam daje jedan opći pregled svih izvora financija na EU razini, a to je 6,7 milijardi eura koji su izdvojeni za razdoblje do 2020. i koji bi trebali dakle, služiti isključivo popravljanju stanja na, pita, na području ravnopravnosti. Mislim, uvjerena sam zapravo, da nam to daje jednu jaku bazu za različite akcije koje ćemo poduzimati idućih godina na tom području, a mislimo da će to isto tako pokriti ono što je parlament u svojoj rezoluciji usvojenoj u lipnju 2015. i identificirao kao prave problem. Cilj nam je osvojiti zaključke vijeća o novim prioritetima u popravljanju stanja u, na području ravnopravnosti spolova tijekom idućih pola godine. Ja bih volila s vama raspravljati i razgovarati o tome kako ćemo najbolje realizirati na terenu te naše ciljeve i našu strategiju. Kako možemo zajedno bolje surađivati kako bi recimo pružili jedan mirniji život i uravnoteženiji život e, roditeljima koji su oboje zaposleni. Zatim kako ćemo zapravo dovesti zemlje pod pritisak da prije ratificiraju i provedu sve zaključke Istanbulske E, konvencije kao i da provedu sve ciljeve naše i naše preporuke na području ravnopravnosti spolova. I nadam se da ćemo tako zajedničkim radom i doći do jednog općeg napretka u tom području. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođa Jurova. Ja sam već na početku rekla da sada idemo na ovu prvu rundu da će sada, sada ćemo imati naše koordinatore klubova zastupnika i otprilike svaki će imati po tri minute za svoju intervenciju. To je naša prva runda diskusije. Nakon toga će gospođa va odgovarati, a nakon toga ako bude vremena imamo sljedeću rundu. Sada u ime pučana gospođa Igorova. Hvala lijepo predsjedavajućem Hvala vam što ste prvo meni dali riječ kao koordinatorici Kluba zastupnika Europskih pučana. Ako je ikako moguće, ja mm, ne bih ni iskoristila možda sve tri minute koje ste predvidjeli za moju intervenciju, ja ću biti vrlo kratka, a onda bi prepustila riječ kolegici jednoj, jer meni je jako važno da se što više naših članica javi za riječ. S jedne strane bih se zahvalila što se gospođa povjerenica Jurova osobno zauzela za sve naše ciljeve i bavi se upravo tim temama koje su nama u našem odboru najviše leže na srcu i vidimo da je od prošle godine od kad je ona nastupila svoj mandat odradila jako puno posla. a to što je učinjeno je zaista ohrabrujuće odbor za ženska pitanja za prava žena i ravnopravnost spolova i gospođa Jurova će sigurno usko surađivati i zajedno se angažirati na korist i dobrobit građana Europe, napokon oni druga od nas ni ne očekuju. mislim da preveliki formalizam ili inertnost ili težina u Europskoj komisiji kad kad e, onemogućuje da se isti dokument izradi kao što je to bilo u proteklom sazivu, dakle u proteklom mandatu Europske komisije. Međutim, mi se ne želimo sada na tu preveliku formal, na taj preveliki formalizam ovdje fokusirati. Smatramo dakle da taj format dokumenta nije toliko bitan koliko sadržaj. A sadržaj je vrlo dobar i vrlo jasno određuje što su prioriteti politika na području ravnopravnosti spolova 2016. I to je ono zašto smo se mi iz kluba zastupnika Pučana jako angažirali. To ne samo se angažirali nego sa konkretnim prijedlozima to popratili. Prijedlozima koje bi trebale zapravo služiti zemljama članicama kao jedna vrst smjernica kako bi i same mogle to slijediti i realizirati. Međutim, vi ste ti koji trebate tu ulogu pred zemljama članicama najbolje odigrati, ali kao što sam već rekla, želim da i drugi dođu do riječi, pa bih kolegama prepustila riječ. Hvala lijepo, gospođo Legri. Sada gospođa Rina. Hvala lijepo. Hvala lijepo i povjerenici na ovom uvodnom izlaganju ja baš ne gledam na to kao Konstanz Le Grip, nisam tako široka glede forme dokumenta. Ja mislim da je forma isto tako važna u našim institucijama, jer mislim da forma dokumenta, dakle tog sadržaja, kakav, kakvom se formatu on objavi, daje adekvatnu važnost i težinu Prema tome, format u kojem je strategija objavljena je vrlo bitan kako bi svi povjerenici to mogli lakše provoditi. Nije u pitanju samo vaša nadležnost vas kao povjerenice za ravnopravnost spolova nego tu su u pitanju i druga područja kao zapošljavanje ili financiranje. A da bi to specifično financiranje bilo moguće upravo za projekte i rad na području našem ravnopravnosti spolova, za to je forma jako bitna i status takvog jednog dokumenta. možda bi vam tu mogli malo pomoći dalje i to bi i vama pomoglo da u provedbi politika koje ste nam ovdje opisali. Dakle, ja ne odustajem od svoje ideje da s parlamentom i vijećem, upravo je nedavno bio održan jedan sastanak vijeća i u vezi s ovim i tada se tražilo upravo da se strategija objavi u obliku jednog priopćenja komunikacije komisije što je znatno obvezujuće i teže. Što se samog sadržaja tiče, tu bih počela zapravo sa ovom prvom okosnicom, prvom bitnom temom, a to je nasilje protiv žena. Mislimo da je ono i dalje preprisutno. Vi ste i osobno obećali, obvezali se da ćete se zato izravno angažirati. Zatim mi i dalje govorimo o ratifikaciji Istanbulske konvencije to činimo već godinu dana. Zar ćemo svake godine, 2015. 16. 17. 18. govoriti o tome da se to još treba ratificirati kompletno u svim zemljama članicama. Zatim, što nas još sada brine, što nam zadaje probleme najnovije vrijeme, a to su problemi i pitanja žena migranata, žena izbjeglica pogotovo kada su i inače u jednom oslabljenom položaju, onda su tim više izložene nasilju. Zatim, kako uskladiti privatni život s karijerom, s profesionalnim dijelom života za žene, za obitelji. Mi smo ovdje u parlamentu prilično frustrirani da je komisija sve ono što se ticalo porođajnih dopusta i svega ostalog prava majki, roditelja i tako dalje, zapravo malo povukla i stavila na jedan mrtvi kolosek zato što su se poslodavci protiv toga usprotivili. A to je, gledajte, to je trebalo služiti kao jedna smjernica za socijalne partnere. A zar će uopće postojati onda neka inicijativa koja će se dalje realizirati ako se socijalni socijalni partneri ne budu s tim slagali. A kolege će o tome više govoriti. Na kraju ono točka koju ste spomenuli, pitanje indikatora. Pitanje indikatora kako ćete i integracija pitanja ravnopravnosti spolova u europski e, semestar zato što je tu veliki problem koliko to ide na teret svih žena. Hvala lijepo gospođo Arena. La Milnar. Hvala lijepo. Hvala gospođo povjerenice što ste nam se pridružili i upoznali nas o tome što se događa s vašim radom. To cijenimo. Imam dva kratka pitanja jer bih također htjela ostaviti nešto vremena za svoje kolege. Prvo pitanje se zapravo nadovezuje na pitanje moje kolegice u vezi sa ravnotežom privatnog života i rada. Htjela bih naglasiti pozitivan učinak vašeg rada u komisiji na ovoj temi. Osobito mislim pri tome na vaš proaktivni pristup. E, želim vas pitati što komisija predviđa u tom smislu i što je tu zapravo novoga? Što je strategija, vaša strategija, strategija komisije da se nadiđe E, taj, e, ta prepreka u vijeću do koje je došla. Drugo, inicijativa za promicanje e, LGBT i zajednice. Pitam se kako ćete surađivati sa nizozemskim predsjedništvom na temelju vaše inicijative i činjenice da je nizozemska vlada odlučila dakle istražiti mogućnosti odgovora E, političkog odgovora na to pitanje. Hvala lijepa, gospođo Milnar. U ime grupe GUI, izvolite, gospođo GUI. E, GUI. Hvala lijepo gospođo povjerenice Jurova da ste nam se pridružili i želite sudjelovati u ovom dijalogu s nama. Nije riječ samo o tome da smo mi evo zabrinutim zbog toga što je pitanje ravnopravnosti spolova da tako kažemo downgradirala ili jednostavno mu smanjila važnost i težinu nije da si mi to umišljamo, nego to je zaista tako. Ako vi to ne dajete u obliku komunikacije, nego kao jedan radni dokument, onda je to vrlo jasno da je to dobilo manje važnosti. I to tako je za sve odjele i za sve koji su tu zaposleni, tako će to gledati. A oni koji žive i rade u ovom odboru i koji svakog dana hrabro iznose svoje stajalište i žele e, i promijeniti svijet na bolje, ti su važni, oni s kojima mi možemo raditi, zato nam trebaju politički dokumenti koji će nas voditi dalje, usmjeravati. Dakle, to je borba za žene, borba za naše pravo da, same odlučujemo o sebi, o svom tijelu, ali i inače u društvu i da imamo ravnopravnu ulogu. Prema tome, mi smo s punim pravom zabrinuti zbog toga što ste smanjili važnost uopće ovom području u komisiji. Mnogdje, mnogo je ovdje kazano što bi se moglo popraviti i mnogo toga izneseno u ovom dokumentu koji postoji, tom radnom dokumentu. Međutim, mislim da moramo više raditi na ekonomskoj politici, moramo se jače boriti protiv nasilja, protiv žena i mislim da tu uopće ne trebamo čekati sa tim stvarima. Nadalje, željela bih jedno obnovljeno partnerstvo između parlamenta i vijeća prvo na našem području, u tom području, jer nam treba politička snaga i političko vodstvo za naše projekte, za unapređenje ravnopravnosti spolova. Inače ćemo sve feministice i sve koji su na tome teško radili razočarati. Hvala lijepo, hvala u ime našeg kluba, kluba zelenih na ovoj razmjeni mišljenja. Mislim da svi u ovome odboru znaju da ste zauzeti za našu stvar i da vaš posao nije lak. No moramo podijeliti s vama našu frustriranost činjenica da je riječ samo o e, radnom dokumentu. Znam da biste vjerojatno i vi e, možda htjeli drugačiji ishod. Mislim da smo svi mi pragmatični, želimo rezultate, no doista ću se ograničiti ovdje na četiri konkretna pitanja, pa vas molim i da budete iskreni u tim našim odgovorima. Prvo ste rekli jasni zakonodavni koreci kad je riječ o rodiljnom, očinskom i roditeljskom dopustu. Hoće li biti zakonodavnih prijedloga E, e, u smislu e, povlačenja direktive o rodiljnom. Druga stvar što se tiče direktive postoje ideološke prepreke koje su dovele do blokade. Što znači to što ste rekli da će se pogurati ovo pitanje direktive pod nizozemskim predsjedanjem i treće kada je riječ o nasilju prema ženama, vjerujem naravno da je bitno da se Europska unija pridruži Istanbulskoj konvenciji, no što će to značiti u odnosu na europsko zakonodavstvo, da nećemo imati nikakvih zakonodavnih prijedloga koji e, se odnose na to pitanje, pitanje nasilja prema ženama. I treće, spomenuli ste ulogu žena u e, digitalnoj agendi. Vjerojatno ste upoznati s time da imamo e, izvješće o osnaživanju žena i da je jedna od glavnih točaka koje je proizašlo iz e, rasprave jest financiranje osobito ženskog poduzetništva, odnosno pristupa financiranju u digitalnom sektoru. Želim vas pitati, jeste i vi sami to spomenuli, e, novac koji je dostupan pod digitalnom agendom, hoćete li se boriti u kolegiju zato da se dio novca iz te omotnice usmjeri prema ženama, jer vidimo da nema ciljanih programa, i da e, bi se moglo dogoditi da e, žene dobiju bitno manji dio tog novca, a mi želimo da žene budu uključene u digitalnu agendu, a zato je preduvjet da imaju pristup tom, tom financiranju. Hvala. Hvala lijepa, gospođi Rilke, gospođa Uton. Hvala lijepa, dobra večer povjerenice. Žao mi je što nisam mogla čuti cijelo vaše izlaganje. No ono o čemu ste govorili su teme do kojih nam je jako stalo, osobito tu mislim na nasilje prema ženama i na sadašnju situaciju e, u kontekstu e, migracije, odnosno žena migranata. Isto tako E, na situaciju e, sa terorističkim napadima, odnosno e, opću sigurnosnu situaciju. Mnogo je tu tvrdoglavosti kad je riječ o prisutnosti žena muslimanke u Europi. Nažalost, bojim se da ćemo u budućnosti imati to kao bitan element kada se govori o nasilju prema ženama u Europi. Zatim se tu nameće i pitanje inicijativa o e, ženama, odnosno e, osiguranju većeg broja mjesta za žene u upravnim odborima. Naravno, mi smo za svako rješenje koje će dovesti do povećanja broja žena u upravnim odborima trgovačkih društava, no kvote su nešto što mi ne podržavamo jer mislimo da bi trebali postojati drugi instrumenti kojima bi se taj cilj ostvario primjerice socijalne mjere, za koje mjere mislite da bi bile dobre u tom kontekstu i hoće li se raditi e, više u tom smjeru u kontekstu direktive? Hvala lijepa. Zaključila bih znači ovaj prvi krug pitanja e, od naših koordinatora i dala bih e, priliku povjerenici Jurovoj da se osvrne i odgovori na njih. Hvala vam lijepa, hvala na svim vašim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja, naravno u okviru vremenskog ograničenja. Kao prvo želim govoriti o pravnom statusu e, strateškog angažmana ili strateškog e, dokumenta. Dopustite da budem malo osobna ovdje. Prije malo više od godinu dana sjedila sam na jednome saslušanju, nije bilo jako ugodno, no netko me je pitao za strategiju i rekla sam da. Ja ću staviti strategiju na stol u određenom vremenskom roku strategiju koja će sadržavati glavne ciljeve, prioritete, djelovanja, mjerljive pokazatelje, e, financijska sredstva, odnosno uvjete financiranja i, i definiciju odgovornih tijela. I to je to što sam učinila. Mislim da je ovdje na snazi jedan nesporazum. Kad govorimo o strateškom djelovanju, za mene je to ovo što je predamnom strategija koja je konkretna, koja je konkretan instrument planiranja, ne samo za komisiju, već i za druge koji bi se pridružili i radili e, u ovom području ravnopravnosti spolova. E, jasno mi je što govorite, jasno mi je i kad me prošlog ponedjeljka ministar snažno e, kritizirao činjenicu da nije riječ o strategiji već o radnom dokumentu, no ja osobno se ne mogu složiti s time da bi takva bojazan mogla utjecati na djelotvornost e, dokumenta. Mi trebamo jednostavno prići provedbi onoga što je u tom dokumentu. Ne želim podcjenjivati vaše kritike ni u kom slučaju da sam na vašem mjestu i ja bih je vjerojatno kritizirala jer je toliko očigledno da sada imamo dokument drugačijeg pravnog statusa, no vjerujte mi kada usporedim ovaj dokument sa starom strategijom, ne želim kritizirati rad svojih eh, prethodnika i sadašnjih suradnika Imali smo strategiju, no mislim da ona nije sadržavala dovoljno konkretnih ciljeva koji su bili mjerljivi. Proveli smo jednu evaluaciju, riječ je o vrlo sveobuhvatnom, voluminoznom dokumentu. Kad smo dakle pogledali što je funkcioniralo, što nije, gdje smo postigli rezultate, gdje nismo, mislim da je gotovo tu informaciju nemoguće naći. Za, e, za moje shvaćanje mjerljivi ciljevi nisu bili jasno definirani, stoga je bilo teško ocijeniti i uspješnost, odnosno ishod. E, da bismo imali mjerljive pokazatelje, odnosno moramo imati mjerljive pokazatelje da bismo imali odgovornosti. A ja želim biti odgovorna, želim ponijeti tu odgovornost u području ravnospravnosti spolova, kao i moji kolege, no naravno mislim nije lako biti povjerenik nadležan za ravnopravnost spolova u kolegiju. Mislim da je lakši dio mojeg posla ovaj ovdje. Naravno, moje kolege snažno podržavaju e, ideju, koncept ravnopravnosti spolova i isto tako snažno svi zagovaramo svi oni kolege koji su radili na prijedlozima misle da pitanje ravnopravnosti spolova treba biti snažnije e, naglašeno. Dakle, nije riječ ni o kakvoj borbi sa kolegama u kolegiju ili u komisiji. Ova strategija, evo da je sad i ja tako nazovem, je rezultat jedne vrlo bogate rasprave i rada i angažiranosti, odlučnosti s naše strane, bilo da je riječ o povjereniku za e, promet, za porezna pitanja, zaštitu okoliša, zdravlje, možete sami pročitati tko je sve dao svoj input u ovom strateškom dokumentu. Dakle, riječ je o vrlo velikom inputu sa strane komisije i zanimaju me e, reakcije e, država članica koje ćemo čuti u proljeće sljedeće godine jer sam zamolila nadležne ministre država članica da odigraju svoju ulogu i da e, uklope svoje planove u naš strateški dokument i da e, dakle poduzmu one aktivnosti koje će dovesti do konkretnih rezultata u sljedeće tri godine. Stoga bih vas zamolila da i vi sami učinite to isto. Doista bih se htjela usredotočiti na sadržaj i molim vas da to učinimo ako me dakle budete oštro kritizirali zbog toga što nećemo u konačnici učiniti dovoljno na suzbijanju nasilja prema ženama, na primjer ja ću to prihvatiti i kao snažan poticaj da činim više i bolje. No molim vas da doista pogledamo i bavimo se sadržajem više nego formatom. Mnogo je E, aktivnosti i planova koji se ne mogu ostvariti zakonodavnim instrumentima. Neke stvari je e, potrebno ostvariti intenzivnim nezakonodavnim mjerama u državama članicama. Stoga vas molim danas, e, tražim vašu angažiranost, mnogo je tu osobnih primjera ugrađenih, mnogo je snažnih glasova koji e, su progovorili e, za zaštitu žena koje trpe nasilje i druga koje proživljavaju druga e, teška iskustva. Što se tiče ravnoteže privatnog života i posla, konkretno da pozdravljamo zakonodavne prijedloge i očekujemo ih nakon što dobijemo rezultate e, savjetodavnog procesa sa socijalnim partnerima. Dakle, četvrtog, do 4. siječnja bismo trebali imati jasne informacije o tome hoće li socijalni partneri e, izlaziti s kakvim prijedlozima sa svoje strane. Ako ne, u tom slučaju ćemo mi raditi na tome. Imamo razumno konkretne prijedloge koji su već na našem stolu, a koji smo koje smo pripremili interno unutar naše glavne uprave i vrlo brzo nakon toga će to biti dakle ako to bude naš e, zadatak u prvom e, tromjesečju sljedeće godine ćemo imati već dakle ići ćemo van sa konkretnim predlozima Ako bude riječ o o, zakonodavnim e, miksu E, zakonodavnih e, prijedloga e, izmjene ili zamjene direktive o rodiljnom dopustu, dakle drugim instrumentom o ova tri različita oblika. Naime, bilo je kritika da je direktiva zastarjela, staromodna, da ne pritišćemo dovoljno muškarce kako bismo ih naveli na suradnju unutar obitelji i da bismo se trebali usredotočiti ne samo na razdoblje oko rođenja djeteta, e, već i na duže e, razdoblje kroz život. Dakle, pokušat ćemo se osvrnuti na sve to, pozabaviti svim tim pitanjima, no ne želim sada e, biti konkretnija jer kao što sam rekla moramo pričekati naše socijalne partnere i vidjeti kakvi će biti njihovi prijedlozi. Zatim je, imali smo pitanje o Istanbulskoj konvenciji i nasilju prema ženama. Za mene je to doista najbolnije područje kad je riječ o ravnopravnosti spolova za mene su zapravo dva zadatka postoje. Prvo, učiniti više za snažne žene. Uvjerena sam da moramo ponuditi e, e, ravnopravne uvjete za natjecanje e, i onim snažnim ženama, a drugo je ono što, sve ono što možemo učiniti za one koje su u slabijem položaju, da tako kažemo. Mnogo je istraživanja i podataka koji sugeriraju da je nasilje izravno povezano sa ekonomskom slabošću, nepovoljnim položajem. Stoga je dobro imati ovakav cjeloviti pristup i e, istodobno se dakle boriti protiv nasilja prema ženama i smanjivati e, razlike u plaćama, dohotku, penziji tako dakle. Prvo je ključno pristupanje e, svih država članica Istanbulskoj konvenciji Zatim moramo isto tako, da tako kažem, pritisnuti države članice da kažnjavaju e, nasilje prema ženama jer je naravno riječ o kaznenim djelima. Drugo, moramo na pravilan način iskoristiti sredstva kako bismo vodili kampanju i podržali one lokalne organizacije, isto tako i kako bismo educirali stručnjake kako bi se smanjio postotak žena koje trpe e, takvo e, nasilje. Što se tiče zakonodavstva, vraćam se na direktivu o pravima žrtava, koja je doista važna. Samo 10 do 15% žena ovog trenutka e, priznaje da su žrtve nasilja, spolno motiviranog nasilja. To je mali broj i to definitivno znači da moramo e, podržati direktivu o pravima žena i meni je potpuno jasno s čime se suočavamo. Žene ne žele ići u policiju i doživjeti da ih neki, moram to reći, glupi policajac pita jeste li i na koji način provocirali to nasilje, jeste li isprovocirali muškarca i da se dakle žena osjeća E, kao da je ona e, odgovorna i krivac e, za nasilje koje trpi, kojem je izložena. Takvi primjeri postoje, imamo svjedočanstva žena koje su bile izložene takvom nepristojnom i pogrešnom ponašanju. Direktiva o pravima žrtava bi trebala zauvijek riješiti e, pitanje takvog postupanja e, službenih osoba. Što se tiče prava zajednice LGBT i nizozemsko predsjedništvo je obećalo učiniti sve što može kako bi promicalo i zagovaralo usvajanje direktive o ravnopravnom postupanju, o jednakom postupanju to je jedna doista vječita priča koja ima proračunske implikacije jer naravno sadrži konstruktivne aranžmane za ljude u kolicima i države članice naravno su izračunale koliko bi ih to sve koštalo i stoga stalno nailazimo na na, na, na da tako kažem nespremnost među e, državama članicama da podrže e, ovu direktivu, no e, kako bilo nizozemci se obećali da će to pitanje pogurati. Na konferenciji u Danskoj biti će također vođena kampanja na kojoj će inzistirati nizozemsko predsjedništvo. Imat ćemo visoku grupu o nediskriminaciji Bit će to platforma za razmjenu e, primjera dobre prakse među državama članicama kad je riječ o promicanju ravnopravnosti pripadnika LGBT zajednice. Mislim da su nizozemci e, dobri u tome, imaju dobru povijesnost, da tako kažemo, i računam na njih da će e, tu biti uspješni. Imam još dvije minute i bojim se da ću vas onda morati napustiti, pa stoga vas evo sada pozdravljam i zahvaljujem se na suradnji. Muchas gracias, señora puesto que ha quedado Hvala vam, povjerenice Jurova. Još uvijek imamo velik e, popis ljudi koji su tražili riječ. Pa ako se povjerenica slaže, tajništvo će prikupiti pitanja svih ovih zastupnika koji nisu uspjeli postaviti svoje pitanja, pa će ta pitanja biti poslana komisiji u pisanom obliku. U ovom času rasprava mora završiti jer povjerenica Jurova e, mora otići na plenarno zasjedanje. Okay, uh, let's, let's continue. I, I am not uh, <laughs> monitoring the time. Pa nastavimo onda, evo nisam pratila e, situaciju. Ovo je naime izvaredna situacija. Ja bih vrlo rado ostala i ja nisam planirala ništa nakon ovog sastanka, ali evo umjesto svojeg kolega moram odraditi jednu stvar na plenarnoj. A dare eh, tres palabras eh, que pueda contestar por favor hagan preguntas concretas eh, dat ću onda eh, mogućnost za tri pitanja molim vas budite konkretni pa neka povjerenica odgovori nemojte ponavljati ono što smo čuli gospođa piti hvala lijepo gospođo eh, predsjednice pa ja bih željela gospođo predsjednice željela bih upitati povjerenicu Jurovu e, vezano uz direktivu o jednakim mogućnostima koje se dotaknula da li će se ona kao povjerenica zauzeti da se ta direktiva ustvari vrati svom prvotnom cilju a ona se prvotno odnosila na osobe sa invaliditetom. moj je dojam da smo sadanjim tekstom otišli nekako u toj direktivi u subjektivnu i krajnje problematičnu e, definiciju diskriminacije. E, u prevelikoj mjeri sadanji prijedlog teksta e, zadire u građanska prava i slobode te ulazi u privatne živote E, ljudi. posebice su privatni poduzetnici reagirali i oni su jako nezadovoljni s e, ovakvom e, direktivom. stoga me zanima hoćete li se vi osobno kao povjerenica založiti da osiguramo kroz tu direktivu stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i da li doista sve ove vrste diskriminacije koje su spomenute u toj direktivi mogu ići zajedno jer moram reći da mi se čini da se ipak e, invaliditet kao temelj za diskriminaciju ne može izjednačiti sa seksualnom orijentacijom i o tome treba voditi računa. hvala lijepo. Hvala vam e, predsjedateljice povjerenice zadnjih e, tri do četiri godine su različitosti e, zapravo dovedene do granica. Taj korporativni timski duh doveo do povećanja BDP-a za 27%. Možda je to tako i možda bi bila dobra ideja da poslušamo poduzetnike jer e, bilanca e, ne znači samo strateško razmišljanje već i treba to staviti i provesti u praksi. E, treba osigurati e, da žene dobiju dobra radna mjesta. Norveška je tu trebala biti uzor 40% e, rodne kvote je tamo ispunjeno, ali rezultat nije bio jako dobar jer 98% E, generalnih direktora još uvijek su muškaci. Dakle, na tim odborima u kojima žene trebaju sudjelovati, taj proces e, je zapravo stao na nekoj minimalnoj razini. Pogledajmo Latviju gdje većina žena je u upravnim odborima i nema e, uplitanja u sastav tih upravnih odbora. Moje pitanje je hoćete li nastaviti e, rad na povećanju kvota žena na najvišim e, razinama rukovodstva i koju vrstu, s kojom vrstom prijedloga će komisija izići kako bi žene više e, uključila u svakodnevno upravljanje tvrtkama. Zahvaljujem. Hvala što ste ovdje, što odgovarate na naša pitanja. I ja sam bila užasnuta kad sam e, vidjela da to nije strategija ravnopravnosti, već radni dokument komisije. I e, prva strategija je naprosto nestala. Imali smo plan za LGBTI zajednicu, alkohol, strategiju za alkohol i tako dalje. I no, rečeno nam je da to pravno ima sasvim drugčiji položaj od radnog dokumenta komisije. Ja znam da se vi borite za prava žena, to sam shvatila, I, no da li to rade vaši kolege iz komisije, to ne znam, ali vi morate shvatiti za nas i za žene i za muškarce koji se svakodnevno borimo za ravnopravnost, ne samo u okviru ovog doma, već u svim dobrovoljnim organizacijama i tako dalje, čini nam se da je doista velik gubitak da tom dokumentu nije dana veća vrijednost nego da je to samo radni dokument. E, vi morate shvatiti da mi onda imamo određene dvojbe oko toga ako smo se godinama borili za prava žena već 50 godina e, govorimo o tome da treba postati ista plaća za isti rad, a danas se ispada da nismo baš puno toga ostvarili. To nas dovodi do očajanja i ja se onda pitam zašto je to samo radni dokument. A vi to niste jasno rekli. Rekli ste stara strategija je bila loša, ali to nije dovoljan odgovor. Mogli ste napraviti bolju strategiju. Gracias, señora Head. Señora u e, komisiji e, su sve zastupljene sve europske države članice kroz povjerenike. Samo se po sebi razumije da povjerenici ne zastupaju svoje vlastite države u tom svom radu. U tom smislu su države jednakomjerno zastupljene, Svaka država je zastupljena i e, problemi su isto na neki način predstavljeni. Imate li osjećaj da tu postoji određena solidarnost sa ženama u srednjoj i istočnoj Europi? Jer mi naime nismo ništa osjetili od te solidarnosti. Kako možemo govoriti o ravnopravnosti u Europskoj uniji? Postoji takva velika razlika između žena u zapadnoj Europi i srednjoj istočnoj Europi. Vi, gospođo Perenice, isto dolazite iz područja središnje istočne Europe i znate da postoje velike razlike u plaćama, ja bih rekla da e, medicinska sestra možda zarađuje jednu desetinu koliko zarađuje njezina kolegica u Austriji. Ogromne su razlike u plaćama primjerice njegovateljica, učiteljica u Mađarskoj i Austriji. To su razlike po deset puta i te razlike su kod žena veće nego kod muškaraca. E, zar ne mislite da bi se trebalo posvetiti tim problemima e, i smatrate li da treba istražiti te probleme? Vidite li da primjerice stotine tisuća žena se iseljava iz Mađarske, primjerice njegovateljice, socijalne radnice, učiteljice, i kako onda možemo govoriti o solidarnosti, kako možemo govoriti o ravnopravnosti, to bi bilo moje prvo pitanje. A moje drugo pitanje, vi ste zabrinuti e, da migrantice imaju teškoće. Imate li namjeru istražiti e, kakva je situacija sa autohtonim europskim ženama i koji utjecaj migracije imaju na autohtone e, europske žene? E, je li to istina ili nije istina? je li e, Europska komisija e, istraživala to povećanje nasilja i tako dalje. Stalno govorimo o tom terminu gender mainstreaming i koji to utjecaj ima na žene koji na muškarce. A imamo sada te migracije, nezakonite migracije i koje utjecaj imaju te migracije na europske žene. Dalje, još jedno pitanje, znate li e, što su Beneš dekreti? i koje je vaše mišljenje o tome da ti Beneš dekreti e, su uništili europske žene. Imate li namjeru to istražiti? Senjora Jurova tiene la palabra. Jurova imate riječ. Yes. So, i will go quickly. Uh, directive on e Por, favor, eh, he intentado, de verdad, he intentado dar la palabra a todas las coordinadoras. Gledajte, ja sam pokušala dati riječ svim koordinatoricama i slijedila sam redoslijed E, kojim su ljudi zatražili riječ. E, ja znam e, da i puno zastupnika koji žele postaviti pitanje, ali isto tako znamo da povjerenica mora otići i morat ćemo dati vremena da odgovori na pitanja. Well, ova direktiva pokriva jaz u zakonodavstvu o diskriminaciji. To je direktiva iz 2008. i u ovoj fazi to nećemo mijenjati, mislim da je sad u finalnoj fazi usvajanja u vijeću. Što se tiče pitanja o kvotama, to sam čula i jednom od prethodnih e, pitanja koordinatora, e, mi pokušamo e, promicati direktivu o ženama u upravnim odborima koja ne kaže da visoko kvalificirani i fantastični muškarci će biti zamijenjeni nesposobnim nepismenim ženama. Direktiva donosi rješenje jest e, na način da gura e, poštenu konkurenciju. Kandidati moraju ispuniti i riješiti zahtjeve u smislu kvalifikacija iskustva, edukativne i ne znam kakve sve ne. I onda ako imate e, kandidate jednake kvalitete, onda onaj kandidat čiji spol je podzastupljen u odboru će dobiti prioritet. To je ta razlika. Može to biti i muškarac ako je u tom odboru većina žena. A bili biste iznenađeni E, da nema takvog odbora u Europskoj uniji. No, onako kako je direktiva sada zamišljena, ona je prilično rodno neutralna jer govori o podcijenjenom, e, odnosno podzastupljenom spolu, no, 90% su to naravno žene i to nam nešto govori. I ako ne donesemo tu zakonodavstvo, onda ćemo će valjda do 2070. da postignemo barem, 70, barem 30%. E, I e, i dalje države članice se protive tome i govore o problemu subsidijarnosti koji vjerujem da je već zapravo riješen klauzulom o fleksibilnosti. E, imamo li dovoljno solidarnosti među samim žemama? Ne, nemamo nemamo solidarnosti među ženama i to je e, jako dobro poznata činjenica koja nas oslabljuje jer muškarci se jako dobro umrežavaju u kompanijama, u organizacijama e, u cijeloj Europi. Pokušajmo to izmijeniti. A što se tiče žena migrantkinja, ja sam već spomenula to pitanje nasilja među ženama i e, kriminaliteta pred vijeće e, o pravosuđu gdje sam potaknula ministre pravosuđa e, na to da u državama članicama poduzmu sve preventivne korake kako žene i djeca ne bi bile one ranjive skupine koje će platiti cijenu za ovu situaciju velike koncentracije ljudi u teškim životnim uvjetima jer naravno one će biti uvijek prve žrtve nasilja e, i ja imam e, vjere da će ministri pravosuđa odraditi svoj posao ne samo u smislu represivne strane te priče već i prevencije i posebnog fokusa na ženama. Ispričavam se, ali čini mi se da nemam više vremena. Aha, nisam još odgovorila na Benešove dekrete, nisam e, odgovorila ni za, na pitanje ICT-a za žene, no ako imate neke ideje kako promicati te ideje, to bi bilo izvrsno. Ja sam bila u Washingtonu i e, bavila sam se tim problemima, ali susrela sam se sa njihovim udruženjima koje rade na području rodne ravnopravnosti i oni su rekli da oni posebno koriste digitalnu sferu za integraciju populaciju novopridušlica u Sjedinjene države, a posebno žena. Osobito žene su e, dakle zaposlene na, kroz takve digitalne kanale, a to je jako dobra ideja i za Europu, isto kada i govorimo o migracijskim valovima. A dakle, ako imate neke inovativne ideje, evo ja vas pozivam da ih podijelite s nama. Hvala. Hvala povjerenice Jurova, hvala vam što ste bili tako fleksibilni. Za vrijeme ovog sastanka idemo na sljedeću točku na dnevnom redu. Idemo na elektroničko glasovanje o izvješćima. Evo, nemamo baš e, vremena. Morat ćemo razrišnicu, odnosno izvješće o razrišnici riješiti nakon glasovanja. Ako imate svoje glasičke kartice, možemo nastaviti. comenzamos eh, con la votación del informe. Počnemo sa, glasovanjem o izvješću. Amandman 37 za. Protiv. Suzdržani. To se usvaja. Zatim amandman 38 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se amandman 39 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 40 za, protiv, suzdržani. Odbacuje se amandman 41 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 42 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65 e, podijeljen u prvi dio e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Mm, imam tu neku dvojbu. Idemo provjeriti elektronički drugi dio amandmana 65. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, šesnaest gospođa Hannibal nije donijela glasačku karticu, je li to tako? Znači 16 za. usvoja se. 66 za, protiv, suzdržani, Odbacuje se. Amandman 67 za, protiv, e, suzdržani. Provjerimo i ovaj. Amandman 67. Otvoram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvoram glasovanje. To se usvaja. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, ne znam, provjerimo i ovoga. Elektronička provjera. Za amandman 71. Otvoram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvoram glasovanje. To se odbija. Kompromis 10 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo drugi dio 77 za. Un miembro del Esandis. Dakle, Imamo kod e, socijaldemokrata jedan glas previše, neko od vas bi se morao povući. Dakle, SND ima jedan glas previše. Ovo se usvaja. Enmienda 78. Votos a favor. Sada smo kod 78. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 79 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 80 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 81 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82 za? Protiv? Suzdržani? usvaja se 83 za protiv suzdržani usvaja se 84 za protiv suzdržani odbija se 85 za protiv suzdržani usvaja se 86 za protiv suzdržani usvaja se 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se 98 za protiv suzdržani usvaja se 99 za protiv suzdržani usvaja se 100 za protiv suzdržani usvaja se 102 za protiv suzdržani usvaja se 103 za protiv suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, usvoje, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, ne znam. Opet ne znam. Dakle, otvoreno je elektronsko glasanje za o amandmanu 9. Zaključeno, završeno elektronsko glasanje provjerno. Zapravo je bilo prilično jasno, valjda ja nisam dobro gledala. Usvaja se dakle. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, za, protiv, Suzdržani. usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani,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 usvaja se 29 za protiv suzdržani usvaja se 30 za protiv suzdržani odbija se kompromis četvrti za protiv suzdržani usvaja se 33. amandman za protiv suzdržani Elektronski moramo provjeriti glasanje o 33. Dakle, otvaramo elektronsko glasanje. Završeno glasanje elektronsko. Usvaja se 33. Onda 36. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se Dva za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se treći za protiv, suzdržani, usvaja se četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno završno glasanje koje je otvoreno. Zatvoreno glasanje. Dakle, 26 glasova za, jedan glas protiv, pet suzdržanih. Dakle, gospođo Matera, možemo vam samo od srca čestitati. Vaše izvješće je prošlo. I sad bez pauze odmah prelazimo na zadnju točku a ne pardon to su dvije točke dnevnog reda ali ako je to prihvatljivo za izradu stajališta ovdje je u pitanju različnica za ukupni proračun kao i za institut za pitanja ravnopravnosti spolova. Prema tome možda možemo zajedno raspraviti o ta dva pitanja. Gospođo Matera, vi imate riječ. Hvala lijepa predsjedavajuća. Naravno, naravno da možemo o obje točke e, u vezi razrešnica E, zajedno raspravljati. Jer nas iz odbora za proračun su zamolili da i institut koji se nalazi u Vilniusu damo njemu različnicu kao i komisiji u odnosu na one stavke proračuna koje su gdje se radi o sredstvima za pitanja ravnopravnosti spolova. Dakle, Naravno, mi želimo ojačati naš pitanje i jako nam je drago da je institut za 2014. dakle u tom izvješću koje se nadovezuje na izvješće revizorskog suda, da je to vrlo pozitivno glede rashoda koje institut imao kao i što se tiče cash flowa, dakle protok gotovine je išao potpuno u skladu s propisima, nije bilo nikakvih nepravilnosti, jedina bilo nekoliko zakašnjelih plaćanja, ali revizorski sud je to tako i formulirao, to se zapravo odnosilo na ono na što institut nije imao izravno utjecaja, ta za nekoliko zakašnjelih plaćanja. Prema tome revizorski sud je vrlo zadovoljan što je ovdje interna revizija za razdoblje 2015. 2017. će biti provedena i za to postoji čak jedan strateški plan kako će to izgledat i mislim da će i sve kolegice kod glasanja biti pozitivne. Jer ako bi tu sad bilo zahtjeva za amandmanima, moram vas podsjetiti na to da ćemo 17. da nam je 17. prosinca u 12 sati ističe rok. Druga točka, to je razrešnica politika za politike o spolnoj ravnopravnosti Europskoj uniji. Dakle, mi iz našeg odbora pokušavamo pitanja ravnopravnosti zapravo unijeto u sva područja, u sve politike Europske komisije. Naravno da smo bile razočarane kako je na kraju izgledao proračun za 2016. kako je to na kraju oblikovano. Jer smo vidjeli da je na, na koncu konaca su smanjena sredstva za projekte i aktivnosti na našem području ravnopravnosti spolova. Međutim, u poglavlju e, proračuna koje se odnosi na prava i državljanstvo, odnosno građanski status, imamo isto tako jako malo sredstava za bilo koji program. Taj, to što je bilo nekad program gdje smo sredstva imali izdvojena se sad samo pretvorilo u jedan cilj u strategiji, ali bez popratnih konkretnih programa. Prema tome mi ovdje podsjećamo i ohrabrujemo komisiju da alocira dovoljno sredstava za program, jer to treba biti program. Osim toga smo u našem izvješću posebno ukazali na to da se unutar plana proračunskog plana uvijek nalazi jedna referenca na gender budgeting, dakle donošenje proračuna u skladu sa načelima i aspektima rodne politike to smo posebno naglasili. Dakle, ja sam već nekoliko godina kao izvjestiteljica i izvjestiteljica u Sijeni za te razrešnice za komisiju politikama ovim našim koje nas zanimaju i razrešnice za institut AIGE. Isto tako sam dakle promatrala, da tako velimo, i izučavala kompletan i proračun kako je donesen, kako je planiran i kako je prošli izvršen. Prema tome mislim da je sve jasno prikazano za kolegice. Ali ako ima bilo kakvih dodatnih sum, 17.12. kao što je već kazano u 12 sati podnijeti svoje amandmane a ja vam stojim na raspolaganju za sva pitanja. Žao mi što sam bila jako brza, ali vrlo je kasno i mi smo se žurili. Hvala lijepo gospođa Matera. Gospođa Minar, hvala lijepo. Vrlo kratko i samo na brzinu. Budući da je izvjestiteljica sama naglasila da je već kasno, ja sam se htjela zahvaliti vama, gospođo Matera, na vašem radu. U cijelosti se slažem sa svime što ste sada rekli i moram ja naglasiti da EIGA, naš institut ima vrlo učinkovito upravu i da su oni od ključne važnosti za mm, pružanje svekolike potpore, posebno logističke za rad našeg odbora. U tom kontekstu mogu samo naglasiti važnost trenutne suradnje i također naglasiti kako je potrebno predvidjeti budući rad i buduće projekte u našoj uskoj suradnji. Naime, oni su, kao što sam već rekli, ključni za pružanje svih podataka za naš rad. Što se ovog drugog tiče, tu se u cijelosti slažem sa našim izvjestiteljicom koliko je važan gender budgeting i moramo, dakle, moramo izraziti jedan mehanizam za povratnu informaciju kako bi vidjeli da svi rashodi u proračunski uvijek imaju na umu kompletnu politiku e, rodne ravnopravnosti, spolne ravnopravnosti i da pritom zauzmu jedan holistički pristup jer to treba proći naravno kroz sva područja na sve načine. Puno im hvala. A sada gospođa Orsan, Borzan. Thank i kolege prije svega bih se htjela zahvaliti kolegici materi na odličnoj suradnji na ovim e, reportima e, ovim dokumentima i htjela bih istaknuti da institut za ravnopravnost spolova nam jako pomaže u radu i zadovoljstvo mi je e, vidjeti da ni revizorski sud nije imao nije našao probleme u njihovom poslovanju podržavam barbarin tekst s naglaskom da na prirodu posla izradu studija i obradu e, analitičkih podataka utječe puno faktora izvan kontrole same institucije e, tako da se ne bi trebali uzimati kao negativan element u ocjeni financijskog poslovanja. E, u odboru za ravnopravnost spolova mi imamo jedan redoviti problem a to je, s revizijom budžeta a to je činjenica da rezultati nisu filtrirani prema spolu i teško je ocijeniti koliko je sve što radimo pozitivno ili negativno utjecalo na ciljeve koje smo odredili i koje je u krajnjoj liniji europska komisija kvantificirala. E, i sama radim u još dva odbora to su odbori imco i envi i e, znam da politike koje tamo određujemo e, imaju velikog utjecaja na ravnopravnost spolova. u potpunosti se slažem s kolegicom barbarom i eventualno ću još podcrtati potrebu za rodnim indikatorima. Hvala. Muchas gracias, la señora Forenza. Eh, grazie Presidente, voglio ringraziare eh, moltissimo la collega vicepresidente Barbara Matera. Hvala lijepo predsjedavajuća i hvala gospođi potpredsjednici Materi na tome da je ovo stajalište za ženski, dakle za odbor FAM izradila. Jednu stvar bih e, ovdje naglasila. Vrlo je bitno da naš odbor surađuje s AIG-om. Imamo jako dobru praksu koju smo u proteklom vremenu razvili u odnosu na suradnju civilnog društva e, aig instituta AIG i našeg odbora. To je napokon ispomenuto u točki 7. Mislim da je to vrlo bitna točka. a kazano je i da su sredstva iskorištena i da je to odbor ovdje podupro. Važno je da AEG e ne surađuje samo s našim odborom, nego da se angažira i u korist radne skupine koja se bavi uključivanjem rodne politike u sva područja i politike e, djelovanja europskih institucija, a to je ono čim se naš parlament inače bavi, tim gender mainstreamingom. Ujedinjeni narodi su ovdje nadalje spomenuti koji su predvidjeli mm, dakle ravnopravnost spolova do 2030. dakle u svojoj dugoročnoj strategiji do 2030. I još nešto, ja se u cijelosti slažem sa svim onim što ste rekli glede gender budgeting, ali možda bi mi kao odbor trebali još bolje iskoristiti jedan instrument kojeg nam AIGE stavlja na dispoziciju. O tome smo apropo već razgovarali s povjerenicom. Dakle, talijanski, talijanska predsjedanje je zapravo s nama već onda raspravljala o tome i razmišljao da bi trebali to e, dakle pojačati rad sa našim nacionalnim parlamentima e, i mislimo na tome treba biti. Hvala lijepo. moram pitati koliki je koliko je to za institut AEG, godišnji proračun. Ja sam već e, godinama član u ovom odboru i zapravo nemamo pojma o detaljnim informacijama i dobijemo nekakvu malu brošuru u ruke, ali nemamo nikakvu po podrobniju informaciju. Mene sad zanima koliko konkretno dobiva u proračuna taj institut i na šta konkretno idu ti novci. To si ja ne mogu uopće zamisliti. Možete li to malo konkretizirati ili kvantificirati? a pitanje isto i za program dafne to je zapravo postala jedna profesionalna branša da se tu postupa e, protiv da se borimo protiv nasilja nad ženama ali de facto mi najrijeđe dođemo do žrtava i najmanje imamo praktične pomoći koju žrtvama dajemo stalno se demonstrira protiv nasilja nad ženama ali to je postala neka vrsta političke korektne ideologije a pritom se konkretno žrtvama ne daje nikakva pomoć i mi samo možemo vidjeti žene se tuku, mlade, zlorabe na sve moguće načine, ali šta smo im konkretno učinili? Zašto se sav taj novac potrošio? I para este Evo, gospođa Vana za kraj. Hvala vam gospođo, predsjedavateljice. Prvo zahvaljujem na dva izvrsna mišljenja gospođe Materina na vrlo temeljitom poslu koje je ona uložila u razred ovih mišljenja. Nemam ništa za dodati osim da kao i prethodne govornice sam djelomično naglasila koliko važno, važnim smatram ovaj rad kao zastupnica i izrazito žalim da dodatne želje um, službenika za sljedeću godinu koje su dosta i bitne nisu odobrene. Opterećenje proračuna za 14. želimo eh, dati jedan amandman i zatražiti jači angažman revizorskog suda. Europski revizorski sud bi trebao u svojim godišnjim izvješćima dati snažniji težište na pitanja rodne ravnopravnosti i to je nešto što ćemo mi iz rukovodećeg dijela našeg kluba naglasiti. Hvala vam lijepo. Nakon što smo čuli pitanja, molim gospođu Materu da se osvrne na ono što smo čuli. Hvala lijepo kolegice i kolege. Načelno rasprava o proračunu nije uvijek najzanimljivija. Uzet ću u obzir e, referencije koje ste spomenuli, uključujući onu koju je spomenula gospođa Vana. Sigurna sam da ćemo naći zajednički nazivnik Drugi kolege i kolegice su mi postavili pitanja e, na koja se odgovori nalaze čak i na papiru. Dakle, 7 milijuna eura je proračun instituta. Mlađa sam od vas, no imam nešto malo više iskustva od vas u tom dijelu i mogu vam reći da taj institut već godinama doista radi onaj osnovni posao koji, e, za koje je nadležan, odnosno e, prikuplja i e, diseminira podatke i informacije o položaju žena širom Europe. No, budući da je jednostavno bilo pitanje, jednostavan odgovor bi bio da pogledate pojedinosti u samom dokumentu. Hvala lijepa gospođi Materi. Kao što ste spomenuli, rok je 17. prosinca za podnošenje amandmana i htjela bih privesti današnji sastanak kraju i zaželjeti svima ugodan ostatak večere. Hvala.